Uh, Sada kolege prelazimo na obrazloženje glasovanja. Započet ćemo sa izvješćem gospođe Melvo o promicanju slobodnog kretanja, e, pojednostavljenjem prihvaćanja određenih javnih isprava. Imamo nekoliko govornika. Započnemo s gospodinom Džambackijem. Izvolite, imate riječ. Благодаря ви,